Cari colleghi, credo che sia... Siamo già passati 5 minuti. Poštovani kolege, prošlo je 5 akademskih minuta, mislim da je sada vrijeme da započnemo, jer kao što je potpredsjednik si najavio, on će ostati s nama do 8.20. Počinjemo odmah sa prvom točkom na dnevnom redu, a to je usvajanje dnevnog reda. Ako nema nikakvih primjedbi, onda možemo usvojiti nacrt dnevnog reda bez ikakvih izmjena. Zatim imamo priopćenja predsjednika. Danas imamo simultano prevođenje na 20 jezika, nema estonskog, latvijskog i malteškog. I kao što je običajno sastanak će se prenositi putem streaminga. Prelazimo odmah na glavni dio današnjeg sastanka, to je razmjena gledišta sa potpredsjednikom Timmermansom, prvim potpredsjednikom Europske komisije koji ima u svojem portfelju better regulation, međuinstitucionalne odnose, ali i ono što nas najviše zanima, nadležan je za održivost, a naravno i kao prvi potpredsjednik komisije moći će odgovoriti i na niz drugih pitanja o radu i ustroju komisije. Ja bih odmah predao riječ gospodinu Timmermansu i kao što je uobičajeno imat ćemo dva kruga pitanja. Prvo će uvodnu riječ imati potpredsjednik Timmermans u trajanju do 10 minuta, onda ćemo imati dva kruga pitanja. Prvi krug pitanja će postavljati koordinatori političkih klubova, a u drugom krugu ćemo dati riječ kolegama iz odbora, a na svaki krug pitanja će gospodin Timmermans odgovoriti unblock. Evo, dajemo odmah riječ za uvodno izlaganje. Hvala gospodine predsjedavajući što ste me danas e, pozvali. Evo sada ću preći na engleski. Imamo toliko tema za razgovor. Evo dobra večer svima. Predsjednik ima pravo. Ja sam nadležan za čitav niz područja i tijekom rasprave ovdje u parlamentu mojem je portfelju na, na zahtjev parlamenta docan e, i održivi razvoj. I to im je doista drago zato jer je to tematika koja okuplja sve ostale, sva ostala područja u mojem portfelju jer održivi razvoj se može provoditi na prikladan način ako tome pristupimo na holistički način zaključak koji mogu izvući nakon što sam proveo više od stotinu dana na ovoj funkciji jest da diljem Europske unije, bez obzira na institucije koje je predstavljano, ipak radimo u odvojenim područjima koja su privredno odvojena, a to ne odgovara održivom razvoju. Za mene održivi razvoj ne znači samo razvoj okoliša, nego i gospodarski razvoj i razvoj društva, socijalni razvoj, e, što se često ne uključuje u definiciju održivog razvoja, ali bez toga održivi razvoj ne može zadobiti potporu društva i ne može uspjeti. Ja čvrsto vjerujem u potrebu da u niz e, politika ugradimo i održiv razvoj, da se njima pozabavimo sa toga stajališta i također da razmotrimo sinergije između različitih politika kako bismo osigurali da održivi razvoj bude sastavni dio promišljanja u komisiji o tim politikama. Kao prvi potpredsjednik ja smatram e, ne, da sam zadužen da obavljam poslove onih povjerenika koji su zaduženi za ta područja, nego se moram pobrinuti da oni obavljaju svoj posao na način što se povezuje i sa radom drugih. Dakle, moram se pobrinuti da povjerenici e, razrade planove koji se mogu međusobno uklapati, recimo ono što se radi na polju gospodarstva da se da dovezuje na e, polje društva i naravno to će imati veliku ulogu u Junkerovom planu i zbog toga povjerenik Katajnen i ja o tome razgovaramo gotovo svakodnevno i također sam razgovarao sa povjerenikom Vejdašom o načinima da se integrira održivi razvoj u digitalne tehnologije i da se to onda i poveže sa Junkerovim planom. Siguran sam da ćete ponoviti pitanja koja sam e, čuo prije, ja ću rado odgovoriti na njih, ali u ovom trenutku želim e, vam jasno reći da ako se možemo sporazumjeti oko željenih ciljeva, onda trebamo razmotriti načine kako ih ostvariti, a ne dovoditi u pitanje te ciljeve. Ja ću pristupiti svojem programu za bolje zakonodavstvo upravo sa tog stajališta. Znam da je bolje zakonodavstvo za dobro u posljednjih nekoliko godina lošu reputaciju u parlamentu, kaže se da je to deregulacija, da je to snižavanje standarda e, zaštite okoliša, no bolje zakonodavstvo i program s tim u vezi se ne smije baviti i ciljevima nego metodologijama. Ako želite bolje zakonodavstvo trebate razgovarati i s ljudima kako to ostvariti, a ne dovoditi u pitanja razine i ciljeve koje želite postići. I s time na umu želim da svaki povjerenik bude zadužen za bolje zakonodavstvo, da to bude ugrađeno u sve aspekte donošenja odluka. Želimo poboljšati okoliš, želimo održivi razvoj, želimo smanjiti emisije, želimo osigurati prijeloz na obnovljive, održive izvore energije, želimo diversificirane izvore energije, ali kako bismo to ostvarili moramo se poslužiti najboljim pravnim instrumentima kako bismo ostvarili te ciljeve i ne smijemo nametati previše tereta i ne smijemo biti pravno neprecizni. Naravno, tu treba voditi računa o čitavom nizu pitanja naročito ako govorimo o boljem zakonodavstvu, trebamo raditi i procjenu učinka onoga što želimo ostvariti, ne samo na početku kada komisija razradi prijedlog i nacrt, nego i tijekom cijelog zakonodavnog postupka i na kraju istoga ako dođe do značajnih izmjena nacrta komisije, tako da znamo što će proizići iz tog zakonodavnog postupka i to će biti rasprava koju ćemo voditi kada budemo razmišljali o obnovi međuinstitucionalnog sporazuma o boljem zakonodavstvu između komisije, parlamenta i vijeća. Rekao sam nekoliko riječi o novom ustroju komisije, evo da ponovim, uloga potpredsjednika nije provjeravati ono što rade pojedini povjerenici, nego treba ukloniti barijere između tih različitih područja, uskladiti rad sviju i pobrinuti se da komisija radi ono što je u skladu sa prioritetima i parlamenta i predsjednika Junkera. Zatim, kada govorimo o boljem zakonodavstvu u okviru održivog razvoja, zadatak potpredsjednika je ne dovoditi u pitanje ciljeve, nego koristiti najbolje pravne instrumente da bi se ostvarilo te ciljeve i ako to učinimo na bolji način, onda ćemo vjerojatno posljedično imati ambicioznije ciljeve koje ćemo ostvariti. Evo, ja ću nastojati biti što kraće, zato jer znam da će biti mnogo pitanja, neka od njih mogu i preduhitriti, ali ja ću nastojati odgovoriti na sve tako da uspostavimo jedan jasan i vjerodostojan odnos. Hvala potpredsjedniku timenancu na ovom uvodnom izlaganju i hvala mu što je prepustio više vremena za pitanja kolegama. Evo, započet ćemo prvi krug pitanja time što ćemo dati riječ e, predstavnicima EPP-a. Petar Liza ima riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, hvala gospodine potpredsjedniče komisije. Dobro je što danas imamo priliku za razmjenu mišljenja, ali mislim da vam ipak moram postaviti pitanja zašto se to događa tek sada. Koordinatori su drugog studenog zaključili E, osobito na e, vaše nadležnosti, s obzirom na vaše nadležnosti da e, se ovaj razgovor mora dogoditi i od tada je prošlo mnogo vremena i želim shvatiti zašto je to toliko dugo trebalo. Da li je točno da je u međuvremenu bio prijedlog da se sastanak održi skupa sa odborom ITRE, da je to bio vaš prijedlog E, ja kao koordinator od e, iz kluba zastupnika EPP smatram vrlo važnim da se da je suradnja sa odborom IDRE e, jako dobra, ali to mi želimo uređivati i ne želimo da nam komisija određuje kako ćemo se mi ovdje sastajati i u kom sastavu. Dakle, to je moje prvo pitanje zašto je to tako dugo trajalo. Eto, to bih molio da se razjasni, e, a nadalje e, drugi kolege će imati više o tome za reći. Nismo zadovoljni za e, povlačenjem paketa o gospodarenju otpadom ovdje na ovom odboru osobito i mene zanima kako taj novi prijedlog treba biti ambiciozniji. Mi ćemo svi to jako pomno promatrati i želimo se uvjeriti kako će to točno funkcionirati. E, Klub zastupnika EPP-a smatra vrlo važnom provedbu tog e, te direktive i e, osobito treba voditi računa e, o pridržavanju određenih zakona. Na primjer, E, povjerenik za okoliš je sa Malte, e, a na Malti se neki e, zakoni ne primjenjuju Dakle, ne želimo takvu situaciju, ono što je donešeno to se treba i provoditi u praksi. Nadalje, što se tiče evaluacije zakona i prijedloga da se nešto i povuče, mi vas želimo zamoliti da ne povlačite ovakve prijedloge, ali da se e, bude e, praktičniji prilikom provedbe zakona, e, na primjer u vezi sa zabranom klasične žarulje, uvijek smo upozoravali da su alternative vrlo raznolike, E, sada će možda već 2016. doći i zabrana halogenih žarulja. E, ja molim da se ta zabrana što više odloži kako bismo e, uspjeli izvući prave zaključke iz situacije. Hvala lijepa. Sada u ime Hvala lijepa. Sada u ime kluba zastupnika SID gospodin Grote. Hvala lijepa. E, ono o čemu, e, do čega nama stalo je e, da tema održivi razvoj bude ne bude zaboravljena i nama je vrlo drago što ste vi za to sada nadležni ali ono što nas zanima je kako će se sad dalje situacija razvijati što se tiče ovih e, prijedloga koji su povučeni za sada mislim da trebamo gledati u budućnosti da je važno da sad dobijemo prijedloge koji će doista biti bolji od ovih koji su povučeni a ne da se sve svodi na samo jedno odlaganje nadam se da ćemo biti pozitivno iznenađeni ugodno iznenađeni sigurno je da se u tim područjima može postići otvaranje novih radnih mjesta i nadam se da ćemo prije kraja godine dobiti prijedlog na stol i da neće doći do e, još daljnjeg odlaganja. Prije dvije godine ovdje smo na odboru vodili jednu vrlo zanimljivu raspravu. E, gost nam je bio gospodin Edmund Štojba koji je E, osnovao jednu radnu skupinu sa ciljem smanjivanja birokracije i tu se također e, raspravljalo i o provedbi zakonodavstva i vrlo smo kontroversno raspravljali vrlo često u zemljama članicama E, dolazi do problema sa provedbom, odnosno države članice dodaju onome što je donešeno u Europskoj uniji u svoje dodatke. I ja bih želio da komisija e, ukaže na takve stvari, jer vrlo često se nas e, krivica za sve svaljuje, krivnja za sve svaljuje na Brisel, E, čak i onda kad mi nismo krivi. E, komisija je na neki način skoro kao vreća u koju se smije e, po kojoj se smije lupati i bilo bi mi drago kad bi se komisija branila u tim situacijama i kada bi u takvim situacijama ukazala evo ovo na primjer nije donijeto u Briselu nego je zemlja članica dodala. E, Dakle, ako se želimo boriti protiv birokracije i ako želimo bolje zakonodavstvo, onda mislim da je važno gledati i kako se zakoni koje donosimo provodbe. I za kraj, mislim da je došlo do mnogih e, e, nesporazuma E, Petalize je sad upravo i spomenuo nešto od toga da bi mm, sastanak trebao biti održan skupa sa odborom ITRE. Mi smo zastupnici Evropskog parlamenta i mislimo da je vrlo važno da se e, komunicira kako bi se izbjegli nesporazumi. E, I što se tiče paketa o gospodarenju otpadom, važno je da se razgovara, da se komunicira kako bi se eventualne razlike u e, mišljenjima, odnosno možda to i nisu razlike u mišljenjima, nego jednostavno e, deficiti što se tiče informiranosti kako bi se to uklonilo. I zato mi je drago što ste danas ovdje kako bismo se na jedan kritički način pozabavili time. Hvala lijepa. Hvala ime ECR-a. E S e, panu e, Hvala lijepa. Ja imam jedno pitanje koje bih mogao postaviti povjereniku Šefkoviću, ali evo pitaću vas. Temelj funkcioniranja Europske unije je jedan ugovor. Ugovor ponekad nije baš jasan i jednoznačan ponekad e, ono što unutra piše e, ostavlja dojam e, da je međusobno u kontradikciji. primjer energetski miks. Tu ugovor daje široke E, nadležnosti zemljama članicama da same odluče o svom energetskom miksu, a s druge strane Dakle, tu postoji sukob nadležnosti između Europske unije i zemalja članica koje bi e, trebala imati pravo određivati svoj energetski miks. Ako su prijedlozi komisije različiti od prijedloga zemalja članica, što onda? Na primjer što se tiče sustava trgovanja certifikatima e, o dopuštenim emisijama. Jeste li pogledali prijedlog taj prijedlog. Dakle, doslovni E, tekst e, je različit od interpretacije tog teksta, odnosno zemlje članice taj tekst interpretiraju na različite načine, a ugovor e, te propise smatra za temelj. Propisi koji su provedeni ponekad nisu u interesu zemalja članice. Što se tiče energetskog miksa, e, ako su zemlje članice nadležne za to, onda to treba maknuti iz ugovora. Ili obrnuto, bi zemlje članice trebale dobiti veće nadležnosti u tom pogledu jer one su odgovorne za održivo e, gospodarstvo i energetiku. Što mislite o tome? Možemo li tu očekivati reviziju tih međusobno kontradiktornih propisa i možemo li e, slažete li se s time da se e, formulacija e, tekst kako je formuliran razlikuje od njegove interpretacije i što u tom pogledu možemo učiniti Jan u ime liberala Hvala Pozdravljam potpredsjednika Timmermansa. Kao što je rekao gospodin Lise, dosta je trajalo dok e, vi niste našli put do odbora ENVI. No, u vremenu, to nam je dalo prilike da prošitamo više izvješća. Počet ću sa izvješćem World Economic Foruma ove godine u kojem se razmatraju opasnosti po okolišu, odnosno gubitak biorazličitosti, nedostatak vode i klimatske promjene, što je jedna od najvećih opasnosti po gospodarstvu svijeta prema ovom izvješću. Drugo izvješće je izvješće US Intelligence National Councila, koje govori upravo o istim prijetnjama, a to su prijetnje koje će odrediti blisku budućnost svijeta. Dakle, ekološki rizici su najveći rizici dan danas. Zatim, prošli tjedan e, naša Agencija za zaštitu okoliša je objavila izvješće State of the Environment u kojem stoji da je mnogo učinjeno, ali kada je riječ o klimatskim promjenama i biorazličitosti još uvijek postoje brojne rupe u tome i to su zapravo glavne ugroze koje navode i prethodni izvori koje sam spomenuo. Dakle, unatoč današnjim lijepim riječima i važnosti koju priznajete u održivom razvoju, prema komisiji, također prema sadašnjim političkim usmjerenjima kakve zadaje gospodin Juncker, vidimo da nedostaje upravo održivi razvoj. Jedan, među deset prioriteta gospodina Junkera jedino se navodi klima ako je povezana s obnovljivim energijama. To zapravo ukazuje na veću energetsku ovisnost i manje se govori o E, klimatskim promjenama koje su uvjetovane različitim energetskim situacijama. Vi ste rekli da ste zahvali parlamentu što vam je dodijelio i ovo nadležnost nad održivim razvojem kao glavnu nadležnost, ali to podrazumijeva i određene obveze. Evo sada prelazim na svoje pitanje. Budući da se je velika važnost održivom razvoju ne samo sa stajališta zaštite okoliša, nego i sa stajališta gospodarstva i društva i budućnosti našega svijeta, moj klub i ovaj odbor očekuju da komisija ponese jednu opću viziju održivog razvoja i moje pitanje je stoga sljedeće. Možemo li očekivati jednu takvu viziju i kada će ta, nam je predstaviti? I drugo pitanje, takozvana tiha kriza. O njoj se malo čuje, ali to je jedan od najznačajnijih problema koji postoje kao što navode prethodna izvješća. E, ove godine imamo reviziju naše strategije za biološku raznolikost. E, u izvješću State of the Environment Europske agencije za zaštitu okoliša navodi se da smo još u velikom e, zaostatku. Imamo refit direktive o staništima koje je u tijeku i sada vas pitam slažete li se da sadašnja razina zaštite se ne može dovesti u pitanje prilikom refita i ne smatrate li možda da je potrebno učiniti korak dalje radi zaštite biološke raznolikosti ako želimo se suočiti sa ovom velikom prijetnjom e, koju spominju i ovi prethodni izvori koje sam naveo. Hvala. U ime Goja Katerina Konekja. Hvala. Gospodine potpredsjedniče, kao što ste i sami rekli na početku svojeg uvodnog izlaganja, vi ste nadležni za čitav niz područja koja su upravo tiču i naše sfere djelovanja. Rekli ste mnogo lijepih riječi na početku i to da želite postići konsenzus, no kada razmotrimo korake koje ste do sada poduzeli, I također, imajući u vidu činjenicu da ste došli tek tri mjeseca nakon što smo vam mi uputili prvi poziv, kao dio refita vi ste povukli zakonodavstvo, a ne ste se posavjetovali sa Europskim parlamentom. Smatrate li da je to dobar početak petogodišnjeg mandata i suradnje? Neće li to možda nauditi našem međusobnom odnosu, odnosu između naših institucija? Mislim da to nije politički korektno. Kolege su to već spomenuli. Umjesto da povlačimo zakonodavstvo, trebali bismo se usredotočiti na provedbu istoga u zemljama članicama. Mi znamo za čitav niz slučajeva u kojima se ne poštuje europsko pravo i to vrlo često na štetu građana. Ne bismo li dakle trebali krenuti tim putem umjesto da povlačimo zakonodavstvo koje bi moglo da se provede pomoći okolišu. I na kraju Dopustite mi još jednu opasku u vezi sa TTIP-om. Često spominjete da je potreban dijalog e, i također da je potrebno poštivati ljudska prava. Ne smatrate li da bi u okviru dijaloga i e, prava na informiranje bilo bolje prožiti ljudima više informacija o TTIP umjesto da saznajemo e, stvari iz medija ili slučajnih curenja informacija. Vi govorite o dijalogu, to je dijalog, dakle, dijeliti informacije kada ih građani zatraže, a ne ih držati u tajnosti. Basaj, kao u ime zelenih. Hvala gospodine predsjedatelju i hvala povjereniku što nas se pridružio. E, drago mi je što ne koristite e, pisani e, govor, što često rade povjerenici, nego to radite kao dijalog. Želim spomenuti tri stvari koje ste spomenuli u svom govoru i koje zahtijevaju interakciju. Prvo ste rekli da bolja regulacija, bolje zakonodavstvo ima i bolji imidž. Međutim, ne možete zanijekati da ste vi stvorili jedan loš imidž oko sebe, još više možda svi zajedno, možda nas obojica. Jer uvijek smo kritični što se tiče programa RIFIT, ali nismo govorili o tome prije nego što ste vi e, to započeli, pa vam moramo zahvaliti na tome. A jedan primjer toga je imenovanje Štojbera kao posebnog savjetnika za bolje zakonodavstvo. Znali ste da je on kontroverzna osoba Njegovi zaključci u prethodnom radu su kritizirale organizacije za zaštitu okoliša, sindikati, e, organizacije za e, zaštitu potrošača, vi ste mu dali još viši položaj tim imenovanjem. Ne shvaćam zašto, pa nam to objasnite. U vašem govoru ste spomenuli da ste više zainteresirani za rezultate. Ne želite raspravljati o ciljevima, nego o putu kako ih postići. Pa možete li nešto reći o programu boljeg zakonodavstva? Zato što često čitamo da razmatrate o pitanjima kao one in, one out. Dakle, jedan, jedno, eh, jedan dio zakonodavstva koji se donosi, drugi se povlači. Zaista o tome razmišljate, jer mislim da to onda nije eh, ono što vi kažete da ćete raditi, nego to nema smisla jer ako jedno pravilo e, zamjenjuje 28 nacionalnih pravila onda ne znam zašto bismo e, jedno, jedno povukli jedno e, donijeli Međutim, način na koji se o tome sada raspravlja je na razini Europske unije, jer vi pomažete u tome da se svi usredotočimo na zakonodavstvo Europske unije. Pa možete li reći nešto o tome? I isto tako naglasiti da e, se o tome zapravo ne raspravlja. Treće je koherencija. Svi se slažemo da trebamo tu koherenciju, međutim čini mi se smiješnim da u dokumentu o energetskoj uniji obećava nam se zakonodavstvo o e, otpadu za energiju. Zašto sada onda povlačimo prijedlog o kružnom gospodarstvu? Znam da dolazi bolji prijedlog kasnije, ne znam kako, ali dobro, ali u ovom trenutku nemamo ciljeve za recikliranje, niti e, prijedlog da dobimo e, otpad za energiju. Najgori e, način da koristimo e, otpad je samo je paljenje otpada. Dakle, to je druga najgora, druga najgora, druga najgore rješenje nakon odlaganja na odlagališta. A sada vi E, zapravo zagovarate takvo, e, tak, takvo paljenje otpada. Želim da potvrdite da ćete zapravo koristiti otpor, otpad za recikliranje, a ne za paljenje otpada. Hvala. Sada za spd Nikola Piričin. Hvala gospodine predsjedniče. Mogu li govoriti talijanski? Gospodine e, povjereniče, ja dodajem jedno pitanje, odnosno nadovezujem se na nešto što je već rečeno vezano za povlačenje zakonodavnog prijedloga o otpadu. Koliko sam ja shvatio, to se odnosi i na sve e, članove ovog odbora za e, okoliš. Dakle, da ne, zapravo ne razmatramo e, to povlačenje zakonodavstva kao prioritet, a čak niti kao hitno pitanje. Ako to nije hitno pitanje, onda mi vi recite što je e, hitno. Ja dolazim iz jednog područja gdje već dugo i policija i e, sve institucije su, e, su dozvolili da stotine kamiona zapravo donosi otpad iz cijele Europe. To dolazi isto tako iz poljoprivrednih imanja od poljoprivrednika koji su e, zapravo prihvatili na svoje područje e, nuklearni otpad. Dakle, gdje smo milijune, stotine milijuna eura potrošili smo e, u stvari e, stvorili eko bale koji smo onda pomiješali sa materijalom koji je jako zapaljiv i, i, dioksin i nakon toga to e, šire onda po cijeloj regiji. Recite mi, nije li možda to hitno s obzirom da znanstvene, e, znanstvene istraživanja i e, tijela za zdravstvo su pokazala da jako mnogo ljudi umire od raka, od dijabetesa i od kardiovaskularnih bolesti. Dakle, ako to nije hitno, recite mi što je hitno za ovu za ovu komisiju. Hvala. A sada nakon ovog prvog kruga pitanja dao bih odmah riječ potpredsjedniku Timmermansu kako bi odgovorio na prvi blok pitanja. Hvala. Zašto smo se tek sada sastali? Kao prvo, gospodine Lize, e, ja sam se s vama sastao, vi ste jedna od prvih osoba s kojom sam se sastao. Više od sat vremena e, ili sat i pol smo imali kako bismo razgovarali o svim tim stvarima. E, ja sam se sastao sa više vaših kolega, ne samo s vama. Ali zaista sam se želio sastati s ovim odborom. Mislim da ne, nema niti jedan e, povjerenik koji se sastao sa toliko odbora i sa toliko zastupnika, s obzirom na sve moje dužnosti, zaista je to veliki broj odbora i drago mi je što smo se sada ovdje sreli. Nadam se da ćete prihvatiti opravdanje da ne postoji političko, politički razlog da čekam tako dugo, jer zbog e, vruće rasprave koje smo vodili od e, najave programa rada komisije, zaista je u mom interesu bilo da se što prije sastanem u ovom odboru. Dakle, radi se samo o e, razlozima planiranja, dakle nema nikakvih političkih razloga. Dugo smo razgovarali o svim temama i e, koje ste spomenuli. Što se tiče paketa za otpad, a ima mnogo pitanja vezanih za to, odmah ću pokušati odgovoriti na to. Kao prvo, ja mislim da ako zaista se jako potrudimo, možemo kao prvo izložiti jedan cijeli paket o kružnom gospodarstvu, ali kada se radi o otpadu, onda možemo e, izložiti jedan revidirani prijedlog. Tako da nećemo niti izgubiti vrijeme od prvog uvoda takvog paketa. Jer iz razloga koje je gospodin Eckhart spomenuo, zaista je dobro e, pogledati dobro opet taj prijedlog i rizik od e, curenja e, kada se radi o paljenju otpada u sadašnjem paketu je bio prevelik. I to je jedan od savjeta koji sam dobio od stručnjaka iz komisije, da moramo paziti da ako to radimo na taj način, onda riskiramo da se dogodi upravo ono što gospodin Ekard i ja želimo izvjeći, A to je da e, pritisnemo određene e, e, države da upravo povećaju paljenje otpada umjesto da traže održiva rješenja. Dakle, kao što sam rekao, prvo se radi o kvaliteti zakonodavstva koju moramo revidirati, a drugo je ono što sam e, spomenuo i razgovarao s nekoliko dionika u procesu iz Davosa koje ste vi spomenuli. Rekao sam jednom dijelu ljudi, ako želite u stvari dati jedan e, dobar e, prijedlog, onda morate uključiti cijelo kružno gospodarstvo, a ne samo otpad. E, čak je ponuđeno da e, zajedno s komisijom razmislimo kako to možemo učiniti. Ja ću naravno prihvatiti e, tu ponudu. Povjerenik Mojdaš je isto tako tražio od raznih industrijskih pogona da nam daju najbolje savjete na koji način možemo stvoriti taj puni krug kružnog gospodarstva i kako u fazi e, proizvodnje ne koristimo proizvode koji nisu održivi, nego jednom kada proizvod e, prođe cijeli krug, kako se on može opet e, unijeti u gospodarstvo, a ne stvoriti pretvoriti se u odbor. Podpredsjednika Tajnen i svi povjerenici zaista se jako trudimo kako bismo izradili jedan plan tijekom ove godine. Zaista to želimo učiniti ove godine i ne želimo gubiti vrijeme. Dakle, ne želim da dođe do bilo kakvog krivog razumijevanja. Zaista je hitno učiniti nešto s otpadom, a komisija je svjesna činjenica da to jest hitno pitanje, to je pitanje s kojim se moramo pozabaviti na održiv način, a moramo i izbjeći da ljudi i zemlje onda traže alternativna rješenja koje su jednako problematična u smislu e, e, zaštite okoliša kao što je i odlagališta. Drugo što se tiče ekodizajna, mi upravo sada prispitujemo paket ekodizajn ne e, s ciljem da promijenimo ciljeve, ciljevi će ostati isti, međutim mi želimo vidjeti za svako pitanje kako ćemo doći do tog cilja. Kao što smo Lisa i ja e, razgovarali o tome, dakle ako predložena mjera je najbolja mjera e, kojom bismo došli do onoga do čega želimo doći. Nadam se da nema krivog razumijevanja jer dizajn je već doveo do velikih ušteda energije, a to je upravo ono što želimo ukoliko želimo biti uspješni u tom području. I zato ćemo biti jako oprezni što se toga tiče. Naravno ja se potpuno slažem s gospodinom Gotom o e, paketu za otpad i kružnom gospodarstvu. U Davosu smo isto tako razgovarali sa ljudima iz velikih korporacija i i čak i u akademskim krugovima i industrijskim krugovima e, postoji veliko uzbuđenje u vezi sa mogućnošću kružnog gospodarstva. A iskreno i o tome da ne možemo ni izbjeći kružno gospodarstvo. A nekad je to osjećam i u političkim krugovima i zato ću sve učiniti kako bih angažirao ljude iz drugih dijelova gospodarstva koji vjeruju u mogućnosti kružnog gospodarstva, kako bi postali glasniji, kako bi sudjelovali, kako bi iznijeli svoje ideje, na koji način možemo brzo postati e, svjetski vođe. I u drugim dijelovima svijeta zanimljivo je, čak i u mjestima kao što je Kina, ljudi se zaista e, sada e, sve više zalažu za kružno gospodarstvo. Nadam se da ćemo mi biti e, vodeći u svijetu na tom području i nadam se ako budemo vrlo oprezni kako izrađujemo Junkerov plan, da će taj plan postati važna, e, da će on imati važnu komponentu e, vezanu za pitanja kružnog gospodarstva, a nadam se da ćemo to uspjeti izraditi u sljedećih nekoliko mjeseci kako bi vidjeli prve rezultate. Imamo zaista ozbiljni problem e, kada se e, e, propisi previše revno provode, ali isto tako i možda i preblago provođenje propisa. I zato mislim da bi ova komisija trebala više se truditi kako, države član, kako bi države članice zaista provele ono što je dogovoreno na razini Europske unije. Možda to neki dio psihologije, da u tojim e, vremenima krize smo se nekako bavili i pokušavali riješiti krizu i manje se usredotočili na provjeru provedbe. Međutim, ako ne budemo oprezni, ako države članice ili e, ljudi u državama članice, ma, članicama misle da komisija neće provjeriti e, provedbu zakona i ako dođe do narušavanja unutarnjih tržišta, e, to bi moglo biti na štetu okoliša. Ali isto tako bi mogli e, propustiti neke, neke gospodarske prilike i to me zaista brine. U svim sastancima koje sam e, imao i kada sam razgovarao s malim i srednjim poduzećima u svim zemljama, u cijelom gospodarskom području oni su jako zabrinuti o načinu na koji e, mi e, izrađujemo zakonodavstvo i kako se to zakonodavstvo primje, e, provodi. Dakle, razlika između nas i malih i srednjih poduzeća na nacionalnoj razini i nas na europskoj razini je užasno velika, veća nego između velikih korporacija europskih institucija i ako zaista uspijemo dobiti tu povezanost između parlamenta i komisije da zatvorimo taj jaz koji je jako velik e, između malih i srednjih poduzeća u državama članicama i europskih institucija. Ne postoji nikakav stav protiv održivosti u malim i srednjim poduzećima. Naprotiv, međutim postoji veliki strah vezan za kvalitetu i, e, e, i količinu tog zakonodavstva koji dolazi iz, iz Brisela. Nekad kažu da sve dolazi iz Brisela, međutim mnogo toga dolazi upravo iz samih država članica. I zato imamo priliku sada svi zajedno to malo bliže e, sagledati s našim dionicima u državama članicama. Za mene je to, mene to dosta brine da mala i srednja poduzeća e, najviše podržavaju europsku integraciju, a sada okreću leđa europskoj integraciji jer misle da im je to veliko opterećenje i da ih spriječava da postižu one rezultate koje žele postignuti. I zato e, vi vjerojatno shvaćate taj argument. Pravna razmatranja što se tiče energetske unije, tumačenje zakonodavstva, Ponekad mi se čini da smo malo izgubili iz vida kako smo započeli graditi oblike zakonodavstva koje je Europa mogla pružiti. Izvorno su direktive bile namjenjene tome da e, upravo pojasne ciljeve koje želimo postići, ali ostavljamo državama članicama neku vrstu dekrecijske mogućnosti da potraže najbolje, e, najbolja sredstva kako bi došli do tog cilja, ali tijekom vremena čak su i direktive postale sve više preskriptivne, sve e, detaljnije e, uređuju na koji način države članice moraju postići taj cilj. A sve grane zakonodavne vlasti u Europskoj uniji morale bi e, međusobno, bi se institucije trebale dogovoriti o tome kako bi bolje izrađivali zakonodavstvo i pojasnili jesmo li još u skladu s onim e, što se namjeravalo reći u samim e, ugovorima o Europskoj uniji. Nisam baš siguran da još uvijek se toga držimo i da neka područja su zaista vrlo da, da je bolje samo označiti ciljeve e, e, koje bi države članice trebali postići, a ne način na koji doći do tih ciljeva. Mislim da je to još jedna stvar o kojoj bi trebali raspravljati kada govorimo o boljem zakonodavstvu. Međutim, zaista vjerujem da ako e, će energetska unija biti uspješna, onda ona ne može, apsolutno ne može samo biti diversifikacija e, izvora, e, energetskih izvora, nego mora zapravo e, se baviti energetskom tranzicijom. Nemamo alternativu tome. Dakle, nemamo alternative da tome da ukinemo našu ovisnost o fosilnim gorivima ako želimo dobru energetsku učinkovitost. Što se tiče održivog razvoja, trebamo imati koherentni pristup i ako izradimo dokument o e, održivom e, razvoju nećemo razbiti taj, to, to područje nego ćemo se još više zatvoriti i zato trebamo zapravo povezati sva ta područja i način na koji ćemo to učiniti o tome ćemo raspravljati u komisiji međutim prihvaćam vaš prijedlog da općenita vizija o tome bi trebala biti dobra kako bismo razbili taj E, mentalitet silosa, ali e, dajte mi mogućnost da o tome raspravim sa svojim kolegama. Što se tiče biološke raznolikosti, e, morat ću vam možda kasnije na to odgovoriti jer nisam dovoljno informiran, mogu bih vam dati neki opći odgovor, međutim želio bih vam pisano odgovoriti, odgovoriti na to u pisanom obliku. Što se tiče savjetovanja sa Europskim parlamentom, meni se čini da se jesam savjetovao sa Europskim parlamentom i parlament je jako jasno izrazio što e, oni misle o programu e, komisije. Međutim, gospodin Lize je bio jako iskren. On možda ima jedno mišljenje, ali njegov klub zastupnika možda ima drugo mišljenje, a ja se moram baviti baviti mišljenjima e, većine u parlamentu. Ja sam e, e, čuo mišljenja, e, čuo sam reakciju, ali nije postojala većina u parlamentu koja je odlučila o određenim pitanjima. Ako mi vi kažete da se nisam savjetovao s parlamentom, ja jesam. Razgovarali smo i u parlamentu, na plenarnoj sjednici, o klubovima zastupnika i mislim da je jako teško reći da se nisam savjetovao s Europskim parlamentom. Što se ttip tiče, mislim da smo sada transparentni e, među, e, kada se radi o međunarodnim pregovorima. E, jedna od prvih odluka ove komisije je bila da stvorimo transparentnost vezano za ovaj dokument i za naše pregovore i ne shvaćam zašto govorite da možete biti informirani samo curenjem informacijama. Gospodin Štojber je savjetnik predsjedniku komisije Svaki e, član Europske komisije ima pravo imenovati nekoliko savjetnika. Gospodin Štojbel je jedan od e, glavnih e, savjetnika, kao i gospodin Barnier. On je isto tako jedan savjetnik predsjednika. I ja imam neke savjetnike, iako ne na tom području. I gospodin Štojbel će iznijeti svoje mišljenje vezano za njegovo dugo iskustvo. Međutim, ja ponavljam da ako radim planove o boljem zakonodavstvu, osigurat ću da se čuju svi dionici i da doprinosi svih dionika e, utječu na ono što ja radim. Isto tako poslušat ću eh, koje su najbolje prakse i najbolja iskustva u državama članicama Neke države članice kažu da one in, one out je uspješno i to moramo uzeti u obzir da izrada zakonodavstva na europskoj razini je drugačija od izrade zakonodavstva na nacionalnoj razini. Ono što funkcionira na nacionalnoj razini ne funkcionira uvijek na europskoj razini. Međutim, možete razmotriti nešto kao e, sunset clause u nekim zakonodavstvima jer će to prisiliti ljude da ponovno pogledaju to zakonodavstvo, vidjeti je li ono dobro funkcionira. A mi političari često gledamo u budućnost, a e, ne volimo pogledati e, staro zakonodavstvo i poboljšati ga u tom smislu. Dakle, mislim da sam odgovorio sada na sva pitanja. Hvala, hvala na vrlo detaljnim odgovorima. Sada se suočavam s problemom jer imam 25 ili 26 zahtjeva za riječ. Potpredsjednik mora e, otići u 8.20 pa vas pozivam da unutar e, minute postavite pitanje, a onda ćemo dati e, povjereniku ekstra vrijeme da odgovori. Počinjemo sa Igom Beletom. Uh, Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Mislim da će biti najbolje da govorim nizozemski. Govorili smo o kružnom gospodarstvu, cirkularnom gospodarstvu. Kad se govori o politici gospodarenja otpadom, a to ste spomenuli i na svom saslušanju, a i sada, tu se ne radi samo o materijalnim politikama, moramo pogledati i kako otpad odlazi iz Europske unije. Postoje indikatori o tome da europski otpad e, odlazi iz Europske unije umjesto da se ovdje e, reciklira i upotrebljava. E, što se tiče održivosti, to ima veze naravno sa zdravljem našeg stanovništva vi imate nadležnost za održivo gospodarstvo, to su naravno vrlo osjetljive teme. To ima veze sa zdravljem, sa zdravljem mladih ljudi. Naprimjer, na primjer Hrana u školama je također važna. Nadalje, pitanje subsidijarnosti bilo je pitanja upućenih revizorskom sudu. Mislim da se s tim tema trebamo baviti. Hvala lijepa sljedeći govornik. Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, nedavno ste rekli da smanjivanje birokracije nije ideološka stvar, nego da je jednostavno nužnost. E, ispomenuli ste sada strah koji imaju i srednje, mali i srednji poduzetnici od prevelikog opterećenja zbog prekobrojnih, e, prevelikog zakonodavnog opterećenja. Dakle, ovo je ključna godina kada se radi i o klimatskim promjenama. Nalazimo se pred konferencijom u Parizu, a također i što se tiče razvoja. E, koje nam e, jamstva možete dati što će nas uvjeriti da ste posvećeni e, zaštiti e, okoliša i borbi za naše prioritete u tom pogledu. Hvala lijepa. Sljedeći govornik. Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, drago mi je što ste danas ovdje. Izvrsno je što imamo priliku razmijeniti mišljenja s vama. Ja imam jedno dodatno pitanje E, prošle srijede imao se na sastanak o najboljim praksama e, u regiji koju ja predstavljam, a to je Flandrija. Posjetili smo dvije, e, dva poduzeća u Flandriji za koje se smatra da imaju vrlo dobre prakse. Svi su se složili da je jedinstveno tržište Europske unije od ključne važnosti i da nam je potrebna, e, potreban zakon o gospodarenju otpadom. Komisija mora međutim u svom pristupu e, dati specifična rješenja za pojedine zemlje članice jer e, situacije među zemljama članicama su različite. I drugo pitanje koje se tiče kružnog gospodarstva, tu je također važno tržišno natjecanje kako bi se to realiziralo. I posljednje pitanje, e, neki vrlo važni resursi su e, manjkavi i mi ih moramo uvoziti u Europsku uniju. E, nemamo strategije za nabavljanje tih važnih resursa. Dakle, kako ćete garantirati da će ih biti dovoljno za našu proizvodnju u unije? Hvala lijepa, sljedeći govornik. Hvala lijepa. Prošle godine e, zastupnici Europskog parlamenta su e, podržali e, rezoluciju koja kritizira zločine protiv okoliša. E, međutim, svjedoci smo ilegalne trgovine divljim životinjama i porasta te trgovine. E, Kina je nedavno zabranila uvoz e, slonovače predsjednik Juncker je rekao da će komisija e, biti velika kad je riječ o velikim pitanjima, a mala kad je riječ o malim pitanjima. Međutim, e, zločini protiv e, prirode i divljih životinja su veliko pitanje. Da li ćete podržati povjerenika Velu ako e, predloži akcijski plan? Da li smatrate da je to područje gdje EU unija mora djelovati odmah i brzo? Hvala lijepa, sljedeći govornik. Hvala lijepa. Ja zamjenjujem e, drug zastupnika koji je stalni član ovog odbora. Ja sam e, članica odbora INTE i želim postaviti ista pitanja koja su drugi kolege već postavili. Slučaj Vattenfall protiv Njemačke Ja ne mislim da bi Nizozemska trebali donijeti takve odluke. Predsjednik Juncker je rekao Hoćete li učiniti nešto u vezi sa eh, i SDS-om u, u Nizozemskoj. Hvala lijepa. Sljedeći govornik. Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, bolje zakonodavstvo ne znači samo e, bolji komad papira, nego i bolju provedbu donešenog zakonodavstva. Dakle, implementacija je djelomično ovisna i o e, kontroli, nadzoru od strane Europske unije E, dakle, radi se o tome da evropske institucije provode nadzor, a također je potrebno i partnerstvo sa građanima Evropske unije koji također trebaju voditi računa o implementaciji e, zakonodavstva kad je reč o e, zaštiti okoliša. Gospodin Potočnik, bivši povjerenik za zaštitu okoliša, imao je neke inicijative u vezi s tim. Moje pitanje je koji su planovi ove komisije, što možemo očekivati u vezi sa inspekcijama, u vezi sa zaštitom okoliša i također sa e, dostupnosti e, pravosuđa u tom pogledu. Hvala lijepa. Sljedeći govornik. Gospođa Evi, hvala. Ja sam se htjela nadovezati na podatke koje je upravo objavila Europska agencija za zaštitu okoliša, prema kojima 614 okolišnih pokazatelja koji su uzeti u obzir pokazuju negativan trend i kratkoročno i srednjeročno i dugoročno i tome treba pridodati učinak i klimatskih promjena na rast zdravlja, a tu nemamo nikakvih pokazatelja. Među pokazateljima koji su se pogoršali nalazimo za područja recimo od zaštite biorazličitosti, zatim e, zaštita voda, učinak prijevoza i mm, stakleničkih plinova na zdravlje. U svojem izvještaju Europska je agencija istaknula da 14.000 e, smrtnih slučajeva možemo pripisati i loše kvaliteta zraka, ali komisija je upravo odlučila povući paket revizije ovih odredaba koje bi mogle pomoći. Osim toga, Podsjećam na učinak izloženosti ljudi na e, kemijske tvari koje djeluju također kao endokrini disruptori, ali komisija kasni sa objavljivanjem smjernica za definiranje tih e, kemijskih tvari, iako već imamo izvješće našeg odbora koji bi, mogao, koji bi moglo smanjiti takvu izloženost, ali to je odgođeno na zahtjev industrije. Kako možete odgovoriti na to pitanje? Hvala. Hvala, gospodin Florence. Ja, vielen Dank. Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, lijepo je što ste večeras ovdje. Dobrodošli. Vi sad se više nećemo svađati jer dovoljno smo se svađali. Ja vam moram dati jedan kompliment. E, način kako ste opisali e, svoju politiku da ne želite svakodnevno mijenjati ciljeve nego E, da želite precizno definirati ciljevi i onda ih realizirati, to mi se sviđa, ali moram vas pitati što ćete sada učiniti? Doista me zanima, e, ovaj prijedlog u vezi sa e, gospodarenjem otpadom će se sad izmijeniti. Kako bi taj poboljšani prijedlog trebao izgledati? Hoće li ciljevi biti obvezujući? Kolege iz ECR-a su vam napisali E, o tom, pismo o tome da vlade e, planiraju, imaju tu konkretne planove u vezi sa provedbom tog zakonodavstva. E, evo vrijeme mi ističe, imao bi još puno toga za reći, možda ću imati još prilike za razgovor s vama, bio bih zadovoljen i sa kratkim razgovorima negdje kad se slučajno sretnemo u Briselu. Hvala lijepa, gospodin potpredsjednik Banjon ima riječ. Gospodine potpredsjedniče, dragi kolege, ovo je veliko zadovoljstvo slušati vas večeras. E, već sam, čuo sam neke vaše odgovore i zato vam sad želim postaviti jedno pitanje i bit ću vrlo kratak. E, već neko vrijeme je transparentnost e, u Europi cilj, osobito što se tiče lobiranja, to se odnosi na povjerenike, na zastupnike Europskom parlamentu i tako dalje. između prosinca 2014. i ožujka 2015. tu je trebalo već doći do nekih promjena. Ja se pitam da li se tu može otići i korak dalje i da li nam možete reći e, da li se u pogledu transparentnosti može otići još korak dalje? Hvala lijepa. Riječ sada ima sljedeći govornik. Hvala lijepa. E, drago mi je što je gospodin Timemas večeras ovdje. Mene zanima e, direktiva o e, staništima za ptice zemlje članice kao što je nizozemska dopuštaju odnosno ne zabranjuju poljoprivrednu proizvodnju odnosno gradnju stambenih naselja u e, tim staništima e, što sada Europa e, kani poduzeti po tom pitanju dakle ono što je obavljeno je jedan, jedna inventarizacija ono što sad želimo je da se e, to zaštiti, međutim izgleda da to nije moguće na razini Europske unije. Kako se tu može e, postići? Međutim, to se mora sada odmah učiniti. Hvala lijepa, sljedeći govornik. Gospođa Bonase, hvala potpredsjedniče na tome što ste došli večeras, što smatram važnim. To je bila glazba za moje uši, a i uši mnogih kolega. To što smo čuli da će održivost biti glavni stup, nosvi stup za nove politike komisije. Naravno da svi mi želimo ponovno opraviti naša gospodarstva i vratiti se rastu, a to ste i vi upitali. Jasno je da je ovaj razvojni model eh, koji smo do sada imali imao neke nedostatke, a smatram da održivost treba biti srž naših budućih politika, zato jer trebamo nadvladati tu um, misao da je to obveza, to je prilika i to je zapravo i prilika činjenica da smo već uznapredovali u suočavanju sa tim problemom jer kao što ste i sami eh, rekli u smo gospodarstvu očekivali da ćemo nastaviti raditi. Dakle, ako smatramo da će otvoriti milijun radnih mjesta i povećati BDP za 1%, onda je, su jasna naša očekivanja iz toga. No, dolazim e, do sržimog pitanja. E, možete li vi osigurati da će se poštivati rokovi i da ćemo imati do kraja godine novi prijedlog i osim toga, ako Dakle, ćemo imati ambicioznije ciljeve kada je riječ o zatvaranju kruga, dakle kao što kažete od koljevke do groba, onda nadam se da ćemo istu ambicioznost e, ugraditi i u prvi dio, odnosno nije li tako da nismo spremni prihvatiti smanjenje prošlih ciljeva i kao Evo vidim da se smijete ovo izreci koje sam upotrebila. Dakle, ako kažemo da e, bez novca ne možemo učiniti mnogo, hoćete li se u Junkerovom planu založiti da se e, provode i dalje ovi ciljevi održivog gospodarstva? U redu, hvala kolega Duncan. Thank you very much, Chairman. I'm tempted to... Hvala lijepa. Hvala lijepa. E, htio bih se koncentrirati na procjenu učinka E, svjestan sam velikih ambicija, međutim jedan niz e, platformi za eksploataciju nafte i plina pred obalama nisu spomenuti u procjenama učinka. tako mislim da bi ova direktiva to trebala ispraviti. Mislim da bi to bilo razumno učiniti, ja se nadam da ćete vi to podržati, ali ključno je da se izbjegne, izbjegnu neugodne iznenađenja. Hvala lijepa, gospodin Farija. Hvala. Gospodine potpredsjedniče, dobrodošli. Doista je čast svima nama što ste ovdje i nadam se da ćete se ponovno vratiti k nama. U prošlom sazivu Europski parlament je na prvom čitanju usvojio vaš stav o čitavanju direktiva o transparentnosti o cijeni lijekova. U prethodnom stazivu sam u svojstvu izvjestitelja za to pitanje držao ovaj prijedlog no, komisija je zbog protivljenja nekih zemalja članica odlučila povući taj prijedlog što je formalizirano i u službenom listu 17. ožujka. Dakle, argumenti koje podržaju parlament se odnose na vrijeme za donošenje odluka o novim farmaceutskim proizvodima inovativnim lijekovima koji će omogućiti novu terapiju za pacijente i također generičkim lijekovima koje omogućuju zemljama članicama da uštede sredstva. Istovremeno će e, farmaceutska industrija imati i pristup povoljnijem e, tržištu, naročito po pitanju konkurentnosti. Imam dva pitanja. Ova su stajališta pozitivna i pitam se namjerava li komisija preraditi taj svoj prijedlog e, dijelom ili u cijelosti i pitam se kada će se to moći učiniti. I na kraju želimo pitati koje inicijative može poduzeti komisija kada je riječ o pristupu novim lijekovima kao što je recimo riječ e, pitanje s lijekovima za hepatitis C. Hvala gospodin Baunc. Nažalost, mikrofon nije uključen. Perdón, gracias. Ahora. Eh, eh, señor Hvala. Gospodine Timmermans, ja razumijem vašu tvrdnju da trebamo holistički pristup svim područjima. No, iako mi se čaša uglavnom ne čini napola punom, ili pola praznom. E, imam dojam da zapravo prebacujete loptu nama kao da ne želite zapravo voditi cijeli zakonodavni postupak i dati mu sadržaj. Ako želimo imati cijeli zakonodavni postupak e, o kružnom gospodarstvu, te, s time se kasni, a da je se konfuzna, zbunjujuća poruka građanima. I oni koji E, želi iskoristiti to hljevanje, to i čine. Evo, kolega je pitao o sekundarnom zakonodavstvu u, zemljama članicama i vi ste u više navrata rekli da ste već razgovarali sa predstavnicima poduzetnika, industrije. Mene zanima kako ćete voditi računa o mišljenju građana i lokalnih vlasti. Hvala, gospodin Šlek. Mr. this commission... Gospodin Škrlec. Gospodine potpredsjedniče, vi ste rekli da su vam glavni prioriteti radna mjesta i rast, a danas ste više puta rekli da su to okoliš i održivi razvoj. Dakle, kako objašnjavate nedosljednost politika Europske unije kada se zadaju ciljevi za klimu i energetiku, ali izdvaja se sve manje sredstava i kako će prakse koje potiče Europska unija se dalje provoditi ako ugrožavaju i e, okoliš i poljoprivredu. Hvala vam na odgovor. Grazie e adesso Madame Suica. Hvala gospođa Šujica. Hvala Giovanni, pozdravljam gospodina Timermansa i razumijem da je vaš portfelj bolje zakonodavstvo i da nećete praviti kompromise na uštrb ciljeva kao što ste rekli. Međutim, meni nije jasno iz vaših odgovora do sadašnjih e, kad kažete da, će, da u nekim zemljama se zakoni primjenjuju previše revno, a u nekima previše blago. Sjećam se, sjećate se možda Tita u bivšoj Jugoslaviji koji je poznat po izjavi koji je rekao ne treba se držati zakona kao pijan plota zato smatram da treba voditi računa u procesu donošenja zakona. Kako to se mi zalažemo? Da se ukida 28 različitih zakonodavstava, a istovremeno želimo postići koherentnost. Dakle, nije mi jasno na koji način mislite postići koherentnost i koheziju, a istovremeno puštati zemljama da sukladno svojim, svojoj situaciji prilagođavaju to zakonodavstvo. E, ono što pozdravljam to je održivi razvoj koji ne tretirate samo vezano za zaštitu okoliša nego smatrate da je održivi razvoj i razvoj društva i hvala na tome. Grazie Jolainen. Hvala Jolainen. Gospodine potpredsjedniče, ja se nadam E, da vam je održivost prirasla srcu i da to nisu prazne riječi. Međutim, e, da je razmišljati da to nije od početka bilo u programu komisije, nego je naknadno dodano. E, vi imate odgovornost da od toga zaista nešto bude. U prošlom sazivu smo ovdje uz velike napore e, usvojili sedmi e, program za zaštitu okoliša i svi smo se složili oko 12 prioriteta do godine 2020. Pitanje je da li ćete sve te prioritete realizirati, ako ne koji će otpasti, koji će pasti pod stol. Također smo u prošlom sazivu intenzivno razgovarali o učinkovitom korištenju resursa, ne samo u pogledu energije i bilo je predviđeno da dobijemo, da formuliramo obvezujuće ciljeve e, za upotrebu svih resursa i zemlje. Pitanje je dakle što tu sad možemo očekivati? E, hoće li i tu neki od ciljeva biti odbačeni? Hvala gospođo Gilling. Hvala. Hvala gospodine Timmermans. Ja sam e, prirodno sklona e, vašem programu, naročito smanjenju administrativnog opterećenja i tome da sve bude jasnije. No, zbog toga me upravo zbunjuje vaš e, nedostatak jasnoće kada je riječ o pitanju glavnog savjetnika. ako se smijem nadovezati na ono što sam rekla na, na sastanku kluba, vi ste rekli pa ja e, imam e, tako savjetnika na svojem popisu i pitanje je o čemu govorimo, no obećanje i dalje stoji, dakle imat ćemo glavnog e, znanstvenog savjetnika, zar ne? Dakle, kada ćemo ga dobiti i zašto se kasni s tim? Grazie, Naomi. Hvala, gospođa Miller. Gospodine potpredsjedniče, raspravljamo upravo ovdje na odboru o prijedlozima komisije o zabrani e, tehnike kloniranja u poljoprivredi koje mogućnost, e, mogući konflikti i e, su u, u vezi sa pregovorima o TTIP-u. I drugo pitanje, imamo strateški okvir o energetskoj uniji do 2020 trenutno se s time prilično labavo postupa kako vi procjenjujete da će se dalje odnositi prema ciljevima za 2020. Hvala sljedeći govornik. merci. Monsieur Hvala. Gospodine potpredsjedniče, neću duljiti. Želim vam zahvaliti na uvodnoj riječi u kojoj ste rekli da održivi razvoj treba biti ugrađen u sve politike, dakle zakonodavstvo treba biti bolje, treba ga poboljšati. No, održivi razvoj također treba pravno utemeljiti. I ovaj pravni okvir naravno podrazumijeva određenu razinu zaštita, a također i određena prava. Sve se to nadovezuje i na stjecanje novih prava, naročito kada je riječ o činjenici da svjedočimo propadanju okoliša. Zatim drugo pitanje, bio raznolikost. Dakle, danas se nalazimo u situaciji kada je od ogromne važnosti suočiti se sa tim izazovom gubitka bioraznolikosti, naročito ako je to povezano sa klimatskim promjenama. Sada smo već e, pred šestim valom nestanka određenih e, biljnih i životinskih vrsta, a to će biti sve gore i još jedna napomena o oceanima. Imamo gospodarstvo mora, a postoji također i jedno novo područje koje je od ogromne važnosti za rast, E, odnosno istraživanje i razvoj mora. Hoće li Europska unija i dalje koristiti ovu konkurentnu prednost u odnosu na nove sile i hoće li koristiti morske resurse budući da raspolažemo velikom morskom površinom. Hvala. E, I na kraju, ali najmanje važan, gospodin Branden. Sada je preostalo još devet mjeseci do konferencije u Parizu, a klimatska promjena je najveća ugroza čovječanstvu. Hoće li Europska unija postići poboljšanje po pitanju klimatskih e, promjena, no po cijenu okoliša to bi doista bila firova pobjeda. I na kraju da se nadovežem na e, Francisa Bacona koji je rekao da ako želimo ostvariti rezultate koje nikad prije nisu postignute, onda moramo primijeniti i metode kojima se nikad nismo poslužili. Dakle, to je na neki način razmišljanje izvan okvira. Hoćete li vi razmišljati izvan okvira u bici protiv klimatskih promjena i hoćete li nam možda objasniti i kako bi to moglo izgledati. And now the floor is yours. <laughs> Gospodine Timmermans, izvolite. Hvala na svim ovim pitanjima. Ne znamo hoću li moći na sve odgovoriti u dodijeljenom mi vremenu, ali u svakom slučaju nastoja ću to učiniti. Gospodin Belec ima u potpunosti pravo Postoji problem curenja materijala izvan Europske unije, a to je ozbiljan problem e, zato jer ne sve zemlje članice imaju isti pravni okvir kojima se to sprečava. Recimo, ja sam e, primjerice razgovarao sa jednim e, francuskim poduzetnikom koji se bavi otpadnim metalom, recimo u Francuskoj je obavezno E, sve transakcije obavljati e, ne razmjenom novca nego putem e, čekova ili bankovnih doznaka. No to se ne primjenjuje na zemlje recimo mislim Belgije ili zemlje poput Nizozemske gdje možete imati i transakcije u gotovini i ako se tako plaćanje odvija onda je daleko teže zatvoriti sve rupe u administraciji. Nije ilegalno poslovati u gotovini. No, to je samo jedan primjer toga kako različita nacionalna provedba ima mm, utjecaj na eh, ovakve posljedice koje smo spomenuli. Dakle, htio sam navesti taj eh, primjer razgovora sa malim i srednjim poduzetnicima, jer sam htio reći da sam tako nešto otkrio i onda sam se zapitao Trebamo li mi nešto na europskoj razini učiniti kako bismo to spriječili? Dakle, mogu gospodinu Beletu reći da je to e, nešto o čemu vodimo računa u svakom slučaju. Kada je e, riječ o užinama e, za školu, dakle razmatramo sada to pitanje. Moram vas ispraviti, dakle, sadašnja situacija uopće nije u skladu sa izvješćem e, revizora suda, nisam se mogao osjetiti naziva na engleskom. I ovdje se postavlja i pitanje subsidijarnosti, to načelo nije ispoštovano, no povjerenik sada to ponovno razmatra i ako želimo da to bude u skladu sa nalazima revizorskog suda, to treba revidirati, no treba vidjeti je li to u skladu sa načelom e, subsidijarnosti i treba si postaviti pitanje e, hoće li biti zadatak Europske unije nuditi mlijeko ili voće u školama. No, e, naravno da osluškujemo i e, osjećaj Europskog parlamenta s time u vezi i nadležni povjerenik će o tome i voditi računa kada bude radio svoju procjenu. Prijeći na sljedeće pitanje jer je zastupnik koji je postavio ovo sada pitanje do koje je došao je otišao. Dakle, kada je riječ o <laughs> ovim pitanjama koje su zapravo sadržava odgovor, zapravo to će mi olakšati stvari. Dakle, kada je riječ eh, o kriminalizaciji dijela protiv eh, divljih životinja, eh, ja ću morati na to odgovoriti u pisanom obliku zato jer ne raspolažem znanjem koje je za to potrebno kako bih dao odgovor na to pitanje sada. SDS E, hvala što ste me podsjetili na, e, na moje dužnosti, svjestan sam ih e, i treba vidjeti li to prihvatljivo ili ne, to možemo učiniti samo na kraju pregovora. Komisija sada razmatra različite mogućnosti i proučava različite mogućnosti i Morat ćemo to temeljito proučiti i vidjeti je li to potrebno i u kojoj mjeri, no uviđam razloge za vašu zabrinutost, dio toga je opravdan. A, ako kažemo da je SDS kraj demokracije, mislim da je to pretjerivanje budući da imamo na stotine SDS sustava koji postoje u cijelom svijetu. Možda to nije savršeno rješenje, možda bi trebao ustrojiti jedan međunarodni sud za to, ali to se ne može dogoditi preko noći. No, u svakom slučaju mogu vas uvjeriti da ćemo to pomno razmotriti, ali znam da su neki od vas već izvukli zaključke. To je uvijek proturječno. Ljudi od nas traže da to pomno razmotrimo, ali oni to više ne čine zato jer su već došli do zaključka. Dakle, to je mali problem. Dakle, evo, mi ćemo i dalje to pomno razmatrati i izvučit ćemo zaključke na kraju procesa. Istina je da kada je riječ o provedbi postojećeg zakonodavca trebamo biti bolji i također moramo razmotriti pokretanje postupka zbog kršenja to nije dovoljno provedeno na europskoj razini, ali moram reći ne samo na ovom području, ne samo po pitanju okoliša, nego i u čitavom nizu područja kada se postavljaju pitanja provedbe, što trebamo razmotriti. Pristup pravosuđu na tome stalno radimo i želimo da sve što se poduzima bude u skladu sa političkim prioritetima komisije i također načelima boljeg zakonodavstva. Sada ne mogu nagađati ništa o rokovima, ali radimo na tome kao što sam rekao. Prije sam rekao da kada je riječ o biorazličitosti da ću pisan odgovor zato jer se to pitanje postavilo i u prvom krugu, dakle evo nadovezat ću se na svoj prethodni odgovor da uklonimo nesporazume. E, paket o kvaliteti zraka nije povučen, on se još uvijek razmatra i razmatramo moguće amandmane i e, također vidjet ćemo koje će biti mišljenje parlamenta nakon prvog čitanja, o tome sam već raspravljao i sa odborom i sa izvjestiteljima, dakle nemojmo da bude nesporazuma o tome. E, gospodin Solens me je pitao što ćete učiniti sada, tako sam e, napisao barem u svojim bilješkama. E, ja ću vam reći sljedeće. Želim biti oprezan, recimo ako budemo podnosili novi prijedlog o kružnom gospodarstvu, onda ću ostvariti standarde koje sam obećao vama i parlamentu na plenarnoj sjednici. Sada neću to najavljivati u, dijelovima, nego želim to učiniti na jednom, a ne da to bude postepeno ili po dijelovima, iako padam u iskušenje da to učinim. Kada je riječ o registru transparentnosti, želimo postići sporazum sa Europskim parlamentom o obveznom registru kontakata. Mislim da je komisija učinila dobar prvi korak, to nije nikako kraj rasprave, ali u svakom slučaju Pozdravljam to što je parlament zauzeo isti stav i također bih pozdravio to da zastupnici budu transparentni u vezi s time s kime kontaktiraju i također bilo bi mi drago da se e, njihovi kontakti moraju potpisati i to bi poboljšalo transparentnost i također bi poduzetnici mi imali koristi od takve situacije. I naravno, ako budemo zauzeli isti stav, onda ćemo lako moći nastupiti pred vijećem. Kada je riječ e, o direktivi o staništima i reviziji iste, evo mi se upravo time bavimo. Moram reći da nisam za snižavanje standarda. Ako uzmem primjer zemlje koju dobro poznajem, a to je nizozemska, Mnogi su problemi nastali upravo zbog provedbe direktive na nacionalnoj razini, no niz ministra poljoprivrede u povijesti nizozemske je to poricalo. Ako razmotrimo razlike u provedbi te direktive između zemalja članica, onda se možemo upitati zašto ta direktiva stvara daleko više problema u nekim zemljama u odnosu na druge. Da, mogu potvrditi da smo si postavili ambiciozne ciljeve kada je riječ o gospodavanju otpadom, kada je riječ o paketu za kružno gospodarstvo, ja se zalažem za to iz drugih razloga koji su spomenuti. Dakle, želimo biti spremni kako bi se to poklopilo sa pokretanjem projekata u okviru Junkerovog plana. A budući da je dio poduzetnika i dio društva pokazao veliko oduševljenje za to, onda bi me iznenadilo kad neki od e, projekata koji su odobreni za javno-privatno partnerstvo ne budu u ovom području i želim se osigurati da e, kružno gospodarstvo bude na prvom mjestu i da to bude područje privlačno za ulaganja. Gospodin Duncan je postavio e, pitanje o offshore platformama u odboru ITRE, dakle to nije nikako iznenađenje i da ćemo isti odgovor kao što sam učinio i tada tom prilikom, neću reći da bismo trebali posvetiti drugačiju vrstu pažnje offshore platformama nego što to čine drugi. Ja ću postaviti to pitanje u komisiji, no kad bih iznio osobno mišljenje, da, e, onda je to da ako kažemo da treba postupati drugčije sa offshore platformama, onda bi se sagorjevanje također pomaklo offshore i to ne bi bilo nikome u Mislim E, da ću dati još dopunski odgovor gospodinu Dankanu. Kada je riječ o lijekovima, ne mogu vam sada dati odgovor na to pitanje. Moram vam obećati odgovor u pisanom obliku. Nisam spreman govoriti o cijeni lijekova i o pitanju farmaceutskih proizvoda i ispričavam se zbog toga, ali pobrinut ću se da vam se dostavi pisani odgovor. Naravno, okružno gospodarstvo je važno za radna mjesta i rast i to je također važno i u sklopu Junkerovog plana. Naravno, neću poristati da postoji problem, odnosno imamo proturječne stavove i zakonodavstvo i dovoljno je provesti nekoliko dana u Europskom parlamentu i čuti različita stajališta odbora koji je nadležan za okoliš i odbora za poljoprivredu po nekim pitanjima. E, to je zapravo dio naše političkog sustava i političke različitosti u Europskoj uniji, a s moje strane smatram da komisija mora osigurati određenu mjeru dosljednosti u svemu tome, a još nam predstoji dug put. Ono što imamo, e, ja mislim da je ipak dovoljno dosljedno, ali u bilo kojem demokratskom društvu moramo naći pravu ravnotežu između različitih interesa, što je uvijek teško i mogu u potpunosti shvatiti da će ovaj odbor e, pronaći tu ravnotežu koja će možda biti drugačija nego što će to biti u drugim odborima. E, kada je riječ o pitanju zakonodavstva, moram objasniti da je direktiva obvezujuća po pitanju ciljeva, ali ostavlja određeni prostor zemljama članicama kada je riječ o pravnim ili političkim metodama kojima ćete ciljeve postići koji su zacrtani u direktivi. To je sama definicija direktive i to ne znači da smo tu labavi. Ako želite imati jedan precizan i jedinstven način primjene zakonodavstva, onda nećete izraditi direktivu, nego ćete izraditi uredbu hvala što ste mi to šapnuli, nisam se mogao sjetiti engleske riječi. I onda se to ne treba pretakati u nacionalno zakonodavstvo. Gospodin Leinen je pitao koje ćemo ciljeve odbaciti, od koje ćemo odustati. Nećemo odustati ni od čega, nego ćemo zadržati istu razinu ambicije po svim pitanjima koje on spomenuo kada je riječ o, o održivom razvoju i održivosti kao takvoj, no mm, to neće biti lako ostvariti na međunarodnoj razini. Mislim da Europska unija treba i dalje imati vodeću ulogu i naš prijedlog za razdoblje nakon 2015. godine se temelji na domaćim i međunarodnim obvezama i mm, ja tu smatram da će biti važno da Europska unija izisti i o učinjenom napretku. Mi smo izvrsni u zadavanju novih ciljeva, ali trebamo također izvješćivati o napretku i vidjeti do koje smo mjere ostvarili zadanje ciljeve. Pitanje o kloniranju, pa to nije tema kojom se svakodnevno bavim, mislim da ću vam i tu morati dati pisani oblik kada je riječ o ciljevima za 2020. i različitosti, evo, to bih također prepustio pisnom odgovoru. I na kraju, dopustite mi da ponovno izrazim svoju spremnost za nastavak dijaloga sa odborom ENVI. Doista mi je stalo do toga i također shvaćam da treba pružiti te pregrade koje postoje e, unutar komisije i parlamenta. Postoji jedna država i jedna stranka koja želi doista napeto znati hoćemo li dobiti znanstvenog savjetnika. Na jednom su me sastanku pitali hoće li predsjednik komisije učiniti ono što je obećao našem klubu i ja sam naravno odgovorio da će predsjednik naravno održati svoje obećanje i pobrinut će se da se to ostvari u uskoj suradnji sa povjerenikom Mojdošom, tako da raspolažemo najboljim mogućim znanstvenim savjetima od savjetnika koji su doista visoko kvalificirani za to i čim komisija odluči kako će postupiti u tom e, smislu, u tom kontekstu, odmah ćemo izvijestiti parlament o tome. Hvala. Hvala gospodine potpredsjedniče Timmermans i želim vam iskreno zahvaliti mislim u ime svih članova odbora ne samo na tome što ste izvojili malo više vremena za nas i što ste spremno odgovorili na naša pitanja nego i na tome što ste htjeli dati detaljne i točne odgovore na većinu pitanja ne samo da ste odgovarali skupno na pitanja nego i pojedinačno na pitanja a e, sada ćemo prekinuti naše radove na nekoliko minuta kako bismo omogućili potpredsjedniku da nas napusti, ali nakon toga ćemo nastaviti sa radom na našem dnevnom redu. Hvala. Dear colleagues. Dragi kolege, moramo započeti s drugim dijelom našeg sastanka. Sa trećom točkom dnevnog reda, to su najave e, predsjedatelja. Moram najaviti da, me, sastanak međuparlamentalnog odbora sa e, E, članovima nacionalnih parlamenta od Kopa 21 do, u Parizu do 2050. o inovativnom e, sustavu niskog ugljika. To će biti u ponedjeljak 30. E, ožujka poslje podne. A nakon toga će biti sastanak Skopa i traži se od svih članova da budu na sastanku. Isto tako imam četvrtu točku, trebam najaviti da e, preporuke koordinatora 24. veljače je, su podijeljene elektronskim putem. Ako nema nikakvih prigovora, onda se može to smatrati odobreni. Što se tiče pete točke, to je e, e, izvješće o institucionalnim e, interinstitucionalnim pregovorima, moram govoriti o trijalogu o novoj hrani, dakle do 6. veljače je bio, su bili pregovori i pripremni sastanak gdje se razgovaralo o glavnim političkim pitanjima i razmjena mišljenja o kloniranju, delegiranim aktima načelu predostrožnosti i eh, uvođenje nove kategorije hrane dobivene od eh, kultura eh, tkiva. Nekoliko kompromisnih rješenja je iznađeno vezano za integraciju referenci načela predostrožnosti i isto tako dobrobiti životinja i etičkim pitanjima. Preliminarni sporazum je e, postignut e, u više političkih pitanja, a o kloniranju i o delegiranim aktima e, potrebna je dublja analiza. E, Danji koraci su potrebni kako bi sljedeći trijalog mogao se održati na kraju ožika kako bi se donijela konačna politička odluka. Sada moramo raspravljati o šestoj točki dnevnog reda, to je mišljenje o inicijativi zelenog zapošljavanja, odnosno e, potencijal zelenog gospodarstva. Daću riječ e, našoj izvjestiteljici, gospođi Evi. Hvala, hvala gospodine predsjedatelju. Dakle, e, samo jedan uvod kako bih rekla da otvaranje zelenih radnih mjesta se ne može smatrati samo ciljem nego kolateralnim učinkom politika koje su e, imale namjeru da zadovolje potrebe, naše potrebe naših građana e, za e, socijalnu i okolišne, okolišne ovaj, potrebe. I zato trebamo stvoriti gospodarske uvjete koji počivaju na jasnim pravilima i ambicioznim ciljevima koje će s jedne strane penalizirati e, one, one rješenja koja više zagađuju, a e, ohrabriti će naravno e, one koji ne zagađuju. Isto tako smo se oslonili na eurobarometar koji je pokazao da mala i srednja poduzeća ulažu u izravne, u izravne, u izravna rješenja koja se onda mogu opet razviti na normativnom plavu, planu i tako dati e, ciljeve koji su obvezujući na razini zajednice, ali isto tako stvoriti uvjete za kružno gospodarstvo gdje materijali iz e, e, odvojenog prikupljena se koriste kao sekundarni materijali i zato to treba isto tako utvrditi financijske e, instrumente, instrumente upravljanja koji će nam omogućiti da postignemo krajnje ciljeve. I zato definicija obvezujućih ciljeva štednje i energetske učinkovite će opet e, pokrenuti e, tržište bijelih certifikata kao što su Energy Service Company, ESCO, koji je jako bitan instrument za javne administracije koje nekada ne mogu djelovati zbog toga što nemaju gospodarskih mogućnosti. I zato bi trebalo imati rotirajuće fondove koji bi davali e, zajmove E, za e, štednju energije i korištenje obnovljivih izvora i fotovoltaičkih ćelija. Na taj način bi se bolje e, postiglo smanjenje emisija u onim sektorima koje ne pokriva ETS i dao pozitivne rezultate smanjenjem potražnja i potrošnje za energiju, isto tako zelene usluge i e, isto tako ozelenjavanje svih profesionalaca u tom sektoru, posebno u građevinskom sektoru. I zato kružno gospodarstvo mora moći se osloniti na jedan gospodarski sustav koji je primjeren kako bi se postigli ciljevi da, da se smanji e, korištenje, e, da se smanji odbacivanje otpada. Dakle, recikliranje materijala treba kalibrirati na najboljim performansama e, upravljanja u Europi kao i e, kao što je recimo odvojeno prikupljanje u e, domaćinstvima i sve inovacije koje će smanjiti učinak na okoliš treba e, potaknuti i u fazi istraživanja kao i u fazi industrijske primjene. I zato države čline, članice mogu e, odstupiti od nekih, e, od nekih pravila gdje se gdje još uvijek zagađivanje plaćaju građani kako bi određeni programi kao EMAS e, koji promiču e, zeleno zapošljavanje treba isto tako stvoriti e, povoljne uvjete na tržištu i harmonizirati na razini Europske unije sustave oporezivanja koji će smanjiti učinak na okoliš i na taj način E, dati veću konkurentnost onim sektorima koji manje zagađuju. Na taj način e, će se pružiti i zelene usluge javne administracije i e, stvoriti takozvani green public procurement. Države članice bi morale zajamčiti da tvrtke koje imaju certifikat EMAS imaju povlastice kada se radi o javnim natječajima i na taj način bi za tvrtke bilo dobro držati se programa zajednice koje stimuliraju zeleno zapošljavanje u više sektora. Isto tako se moramo podsjetiti na podatke i e, brojke. Postoje studije koje kažu kako jedna milijarda e, troška može se potrošiti upravo u prekvalifikaciju energije i da e, na taj način dobivamo 17 do 20 tisuća novih radnih mjesta. A ista milijarda koja se koristi za velike investicije zapravo ima mnogo manje učinake na zapošljavanje. E, kao zaključak smatram da imamo jako mnogo prostora za jačanje e, aktivnosti zajednice u državama članicama za stvaranje zelenih e, radnih mjesta i e, proširiti najbolje prakse te koje će podržati industrijske politike i inovacijske politike. Dakle, osim stimuliranja aktivnosti komisije trebamo podsjetiti, a danas smo to već čuli kod potpredsjednika Timmermansa, da e, nedovoljno, nedovoljna provedba zakonodavstva u stvari e, usporava stvaranje zelenih radnih mjesta. Isto tako povlačenje zakonodavstva o e, stvoriti jako mnogo novih radnih mjesta, ali ne možemo zaboraviti da je upravo E, takvo povlačenje tog paketa o e, otpadu e, zapravo spriječilo otvaranje 180 tisuća zelenih radnih mjesta. Sada bih voljela čuti i mišljenja mojih kolega. Hvala. Sada možemo započeti sa gospodinom Andulakisom, izvjestiteljem u sjeni Hvala lijepa. E, mislim da je ovaj nacrt izvješća vrlo dobar, e, dobar temelj za daljnji e, rad i raspravu. Zeleno gospodarstvo pruža velike mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta. To je naše polazište i ustanovili smo da su zelena radna mjesta održiva da e, izdrže test vremena i zato u svakom slučaju trebamo e, uložiti velike napore u otvaranje zelenih radnih mjesta. Na taj način možemo stvoriti na tisuće novih radnih mjesta u Europi. U mišljenju se kaže da trenutno odustajemo od 180 tisuća radnih mjesta time što e, je povučen ovaj prijedlog e, direktive o gospodarenju otpadom. I mislim da te dijelove ovog mišljenja treba osobito naglasiti. Mi naime smo mišljenja da time upravo u sektoru u građevinarstva možemo potaknuti otvaranje novnih radnih mjesta što nije do sada dovoljno učinjeno. Kao što sam već rekao, nova radna mjesta se trebaju stvoriti i u to trebamo uložiti sva raspoloživa sredstva u EU. Na primjer, novi fond za strateška ulaganja treba aktivirati u tom smislu i moramo se pobrinuti za to da se potiče gospodarstvo sa niskim emisijama stakleničkih plinova zato smo uložili amandman gdje tražimo od Europske komisije da ograniči emisije, a istovremeno vodi računa o izmještanju emisija. E, osobito e, kad se imaju u vidu ciljevi za 2020. Također smo predložili da se e, pritom izbjegne opterećivanje e, naših građana, odnosno potrošača. Hvala lijepa. Gospodin Dankin ima riječ. Gospodine predsjedatelju, hvala vam lijepa. Dakle, mi ECR e zaista pozdravlja ovo izvješće, mislimo da je ono vrijedno i želimo dati opće primjedbe. Kao prvo mislim da ne dovoljno e, ne e, priznaje određeni napredak koji je već napravljen u određenim sektorima kao u automobilskoj industriji i kemijskoj industriji. Mislim da to treba prihvatiti i priznati što je učinjeno kao baza onoga što bi se još moglo učiniti, odnosno kao modeli dobre prakse. Isto tako moramo priznati određene, e, iz, određene izazove kada se radi o e, programu razmjena emisija i kada se radi o istjecanju ugljika. Moramo priznati da postoji rizik i ako ne budemo oprezni, onda ćemo ovdje u Europskoj uniji i u Ujedinjenoj kraljevini zaista pretrpiti te e, učinke na industriju. Moramo to prihvatiti ako govorimo o nekim od tih inicijativa. Ima nekoliko dosta velikih e, problema s kojima se moramo pozabaviti. Dakle, e, politika e, oporezivanja još uvijek je na, u nadležnosti evropske, nacionalnih vlada i kada govorimo o, usklađivanju poreza ne bismo željeli to podržati. Države članice trebaju imati fleksibilnost kako bi sami izradili svoje pristupe e, industrijama koje, e, niskougljičnim industrijama i e, ne, ne možemo imati jedan zajednički nazivnik. U svakom slučaju mi napredujemo i moramo to pohvaliti. Ima puno stvari koje možemo predložiti i moramo se pomaknuti s mjesta posebno kada se radi o industrijama koje zaista koordiniraju i koje idu naprijed i ako možemo e, po, e, poreze pomaknuti e, prema zelenom javnoj, javnoj nabavi onda ćemo napraviti veliki napredak. Gospođa Werder. Ja također želim zahvaliti izvjestiteljici na njezinom izvješću koji zaista e, daje poticaj zelenim, zelenom zapošljavanju, a isto pokazuje što može učiniti Europska unija i nacionalne vlade za e, po, za poticanje zelenog zapošljavanja i zaista možemo stvoriti više zelenih radnih mjesta. E, u izvješću se govori o različitim zakonodavstvima kao što je kružno gospodarstvo, energetska učinkovitost i mislim da bi komisija što prije mogla dati ambiciozni prijedlog. A ti prijedlozi su važni, ali nisu dovoljni. Prema agenciji, Europskoj agenciji za okoliš Europa treba učiniti više kako bi postigla svoje ciljeve za 2050. Moramo se više približiti zelenom gospodarstvu i to brže. Između 660 tisuća i 1 milijun e, neto dodatnih radnih mjesta bi se moglo e, otvoriti do 2030. u prometnom sektoru e, i, i smanjiti emisije promicanje električnog prijevoza. E, imat ćemo i bolje e, izolaciju u domovima, e, retrofitting i ako to vidimo u paketu kružnog gospodarstva, onda će to zahtijevati nove vještine i zahtijevati nova radna mjesta u EU. Moramo glasno reći da je zaštita okoliša dobra i za stvaranje radnih mjesta. Moramo osigurati da investicijski plan predsjednika Junckera koji uh, e, uz e, realno, realno gospodarstvo e, ispustiti milijarde će zaista stvoriti zeleno ulaganje i zeleno gospodarstvo, a moramo osigurati da sve iz fondova obzor 2020. će zaista dovesti do investicija i više zapošljavanje. E, gospodin Juncker je nije govorio samo o zapošljavanju, nego i o stvaranju zelenih održivih radnih mjesta, a nacionalna koordinacija je isto tako važna jer se može stvoriti 1,5 milijuna novih radnih mjesta do 2020 ako se koriste prihodi od poreza na CO2 i kako bi se smanjile e, trošak zapošljavanja. Zahvaljujem za izvjestiteljici na njezinom radu i zaista se radujem e, suradnji s njom. Hvala. Hvala. iskolečna. Hvala lijepa. Također bih željela zahvaliti izvjestiteljici na njenom radu. Moje su kolege već mnogo rekli i s obzirom da je jako kasno ne želim produljiti ovu raspravu, međutim željela bih reći da moramo shvatiti da stavljanje nečega ovdje na papir u Briselu ne znači da će to zaista biti provedeno u državama članicama. Nešto mi se sviđa, a to je da države članice zaista dijele vlasništvo nad tim projektom, a to je projekt stvaranja zelenih radnih mjesta, jer e, bez djelovanja država članica e, koje dijele naše vrijednosti ne možemo učiniti ništa no samo ćemo izraditi još jedan komad papira. I zato imala sam priliku pročitati taj dokument i mislim da će biti teško državama članicama držati se e, tih e, smjernica. I zato mislim da moramo stvoriti više smjernica o tome kako doći do tih ciljeva i gdje i kako ih financirati. Žao mi je što to kažem, ali svi smatramo da je Junkerov plan E, plan koji će e, financirati sve, energetsku uniju, e, otpad, jer shvaćamo li možda da je Junkerov paket samo špekulacija, da to neće funkcionirati. Osim toga zelena radna mjesta će počivati na odlukama država članica i trgovačkih društava, a mi moramo reći kako doći do novca ili barem koja će biti dodana vrijednost za budućnost njihovog djelovanja i zašto je važno to e, zapravo stvari e, e, to shvatiti. I zato trebamo surađivati više s državama članicama. I još jedna stvar koju sam željela naglasiti, a nisam sigurna jesmo li spremni to podržati, a to je intervencija u porezni sustav država članica. Mislim da će to biti veliki problem zato što općenito države članice ne vole da se neko miješa u njihov porezni sustav. Sadašnja formulacija nije dovoljno konkretna, ona pokazuje e, da za mnoge države članice to nije jako zanimljivo i zato mislim da svaki opći pristup bi bio na štetu e, uspjeha. Ali ukupno mislim da je ovo izvješće dobro i e, radujem se daljnjoj suradnji. Uh, Mr. Škrlec. Jedinstvenog transformacijskog procesa kojeg je Europska unija pokrenula na gospodarskoj i društvenoj razini. Oni su također jamac razvoja u smjeru održivog gospodarstva i otpornosti na nepredvidive globalne ekonomske cikluse. Pozdravljam nastup mišljenja kolegice Eleonore Evi, u kojem bih naglasio tri važne točke. Kao prvo, kroz ovo mišljenje potrebno je snažno naglasiti važnost paketa cirkularne ekonomije za Europsku uniju. Očekujem kako će komisija zaista ispuniti svoje obećanje te predstaviti ambiciozniji paket mjera najkasnije do kraja tekuće godine. Svakim danom svojom pretranom ovisnošću o uvoznim sirovinama i njihovim neefikasnim korištenjem ugrožavamo sigurnost i stabilnost europskog gospodarstva. Također, sigurnost i stabilnost najbolje možemo jamčiti putem kreiranja sveobuhvatnog okvira koji uključuje koordinaciju regulatornih, zakonodavnih te fiskalnih i financijskih javnih politika. Treće, potrebni su nam jasni ciljevi. Ti ciljevi moraju biti obvezujući i dugoročni kako bi se jasno poticalo gospodarske aktere na ulaganja u energetsku učinkovitost te jačanje učinkovitosti u korištenju ospornih sredstava. Zaključno, sve navedeno će dovesti do transformacije europskog gospodarstva koje će postati otpornije na negativne globalne utjecaje. Svakako treba naglasiti kako se održivi lokalni poslovi to jest zeleni poslovi, ključni elemente transformacije i ulaganja u budućnost. Hvala. Grazie. Hvala. Ne znam e, želi li kolegica Evi ponovno uzeti riječ. Samo želim zahvaliti kolegama i kolegicama i naglasiti da je jako važno dati pozitivne poruke kako bismo e, ostvarili e, te promjene jer ako ne e, pronalazimo koristi u tim promjenama onda je jako teško ih na neki način postići. Isto tako trebamo progurati one teme vezane za oporezivanje i mislimo da to trebamo uzeti u obzir kako bismo imali viziju jedne Europe koja zaista prihvaća kružno gospodarstvo. Zahvaljujem svima i zaista se radujem da ću s vama surađivati i raditi na tome da poboljšamo svi zajedno ovaj tekst. Zahvaljujem. Dakle, sa medmanima 17.3. Eh, u 12 sati u Enviju ćemo glasovati 6. i 7. Eh, svibnja eh, u odboru za rad employment je 28.5. i u i u sedmom mjesecu se E, odvija glasovanje. Ako nema više nikakvih primjetni možemo